učiniti u kontekstu nakon programa Stockholm. Hvala vam. Hvala vam povjerenice, rasprava je završena. A glasovanje je sutra u 12 sati. Nastavljamo na, sa idućom točkom dnevnog reda. Riječ je o usmenom pitanju o budućnosti Evropske kao gospodarskog prostora. Riječ ima autor ovog pitanja, gospodin Koferati. Hvala vam, predsjedavajuća. Gospođo povjerenice, pitanje koje vam postavljam u ime odbora tiču se budućnosti Europskog gospodarskog prostora odnosno mogućnosti da se intervenira u ovoj strukturi kako bi se korigirali njezini limiti, kako bi se ona, kako bi ona doživjela novi zamah, kako bi se ojačalo unutarnje tržište. Kao što ste istaknuli, ova ideja seže u 1994. godinu, dakle već dugo vremena se mi bavimo njome. To je bila odluka zemalja koje su bile dijelom grupe za slobodnu razmjenu. A cilj je bio da svojim ovim zemljama omogući da sudjeluju na unutarnjem tržištu, a da mu ne pristupe. Danas se nalazimo pred svojevrsnom novinom koja se ne tiče samo učinaka europskog gospodarskog prostora, već je ovdje u pitanju zahtjev malih europskih e, zemalja, Andore, Samarina i Monaka, da ojačaju sve odnose sa Europskom unijom. Riječ je o malim zemljama, ali koji imaju, značajan, koji imaju veliki značaj i koji žele postati dijelom sustava Unije, odnosno njezinih struktura. Kako to učiniti? Komisija je istaknula dvije mogućnosti. Prva je, kao što znate, stvaranje jednog okvirnog sporazuma o pridruživanju između ovih zemalja i Europske unije. Druga mogućnost je ona pristupanja ove tri male zemlje izravno u europski gospodarski prostor. Između se nalazi pitanje koje se odaziva na ime Švicarska. To je jedina zemlja koja je članica EFTE, a koja nikad formalno nije ušla u europski gospodarski prostor. Kao što znate, razlog tome je bio negativni ishod referenduma u Švicarskoj. Imamo objektivni interes da umrežimo sve ove strukture i da damo jedan jednu mogućnost pristupa ovom tržištu i malim zemljama. Zbog toga moramo odlučiti što ćemo učiniti, kojim putem krenuti, a da pritom ne dovedemo u pitanje, kada je riječ o Švicarskoj i odnos koji smo ostvarili na osnovu bilateralnih sporazuma, ovdje govorimo o više od 120 sporazuma između Švicarske i Europske unije. Dakle, postavljamo vam pitanja koje su biti retorička pitanja, zato što pretpostavljaju odgovor koji se nalazi u samom pitanju. Dakle, pitamo se nije li došlo vrijeme za komisiju da ocjeni funkcioniranje ugovora o stvaranju Europskog gospodarskog prostora od 1994. prošle su gotovo 30 godina. Dakle, imamo sve uvjete da možemo istaknuti je li to iskustvo bilo pozitivno ili je ono pokazalo neka svoje ograničenja. Ove razdoblje je bilo prepuno događaja iskustava i mislim da bismo iz njih mogli izvući smjernice kojima možemo popraviti ugovor o osnivanju europskog gospodarskog prostora, te mu možemo dati novi zamah, odnosno osnažiti ga. Na taj način vam sugeriramo i, ono, i onu koja je po nama između ove, ovih dvaju opcija ona najučinkovitija, a to je valorizacija europskog e, gospodarskog e, prostora nakon gotovo 30 godina od njegovog osnivanja. Tražimo od vas, smatrate li, hoće li komisija utvrditi utjecaj na jedinstveno tržište koje će, do kojeg bi dovelo proširenje, njegovo proširenje na ove tri zemlje koje sam spomenuo. Mogu li ove tri zemlje ući na europski gospodarski prostor i putem ovog instrumenta imati bliži odnos sa Europskom unijom? EFTA, dakle, datira iz 1960. Ona je dosta ona je jako stara ako mogu potrijebiti ove riječi. Međutim, ono nam upravo omogućava da održimo ovaj svojevrsno neobični e, odnos sa Švicarskom. Međutim, koliko se koncentriramo na europski gospodarski prostor, on mora biti e, moderniziran, njega se može revidirati na osnovu iskustava koje smo stekli te bi se na ovaj prostor mogle smjestiti ove tri male države, a to bi dovelo do daljnjeg približavanja kako ovih triju zemalja, tako njih u odnosu na Europsku uniju. U pitanjima koje su vam postavili smatram da već, da već stoje neki odgovori, međutim rado bih čuo vaše mišljenje. Hvala vam, riječ ima povjerenica Malstrom. Hvala vam. Uvaženi zastupnici, odgovorit ću redom na vaša pitanja. Kao što znate, sporazum o Europskom gospodarskom sporazumu je ispregovoran prije 20 godina, tada se situacija razlikovala od današnjeg konteksta. Svjesni smo promjena, te zato pozdravljamo reviziju ovog ugovora koji je su objavile Lichtenstein, Norveška i komisija prošle godine. Uglavnom smo zadovoljni funkcioniranjem sustava. Ove tri zemlje su učinile značajan napor da uklone važeće sporazume koje su bile prepreka implementaciji ovog sporazuma. Međutim, na razini EFTA je da se pozabavi ovim pitanjem kao prioritetom. Govorimo o homogenizaciji pravnoj sigurnosti koja će garantirati učinkovitost, održivost i konačno vjerodostojnost unutarnjeg tržišta. Zato nam to mora biti nit vodilja kada govorimo o funkcioniranju ovog sporazuma. Moramo dati više mjesta provedbi propisa koje se tiču unutarnjeg tržišta. Imamo agencije koje se bave gospodarskim prostorom, koje govore, koje se bave i odnosom prema trećim zemljama. To radimo kao članovi, odnosno kao promatrači. Usmjerili smo napore ka pronalaženju rješenja. To se odnosi na područje usluga, to je vrlo važno u odnosu između Europskog gospodarskog prostora i EFTE. Još jedno izvanredno pitanje je pitanje nadzornog tijela u EFTI. U sustavu dvaju stupova time se bavila komisija koja je imala adekvatnog, adekvatnog partnera u EFTI. To je bilo predviđeno čitavim nizom propisa, međutim Europska unija i EFTA imaju različito shvaćanje, treba li se ovom tijelu dodijeliti jednaka uloga kao što je ona komisije, te nam predstoje pregovori kako bi se to utvrdilo. Također ste pitali ali o ekstenziji ovog eh, ove odluke na ove tri male zemlje. Kao što znate, u 12. mjesecu prošle godine smo izdali komunikaciju. Tu smo zadali pet opcija za njihovo sudjelovanje koje idu od vrlo ambicioznih kao oni manje ambicioznim. U prosincu prošle godine vijeće je zatražilo dodatnu analizu na bazi dvije opcije. Prva je sudjelovanje ovih eh, malih zemalja u europskom gospodarskom prostoru te pregovaranje još jednog dodatnog okvirnog sporazuma koje će im dati pristup europskom unutarnjem tržištu. To bi obuhvatilo čitav niz horizontalnih e, politika te mehanizme a sve bi e, slijedilo mehanizme europskog gospodarskog prostora. Dakle, sada radimo na tim analizama različitih mogućnosti i u skladu s tim ćemo vam izraditi izvješće do kraja ove godine koje će sadržavati preporuke o idućim koracima mogući mogući utjecaj su mogući utjecaj ulaska ovih zemalja na tržište, upravo se radi, ali s obzirom na broj stanovnika sigurno će biti minimalan, govorimo od oko 150 tisuća stanovnika koliko imaju ove zemlje. Moramo utvrditi i opravnu sigurnost kako za svoje građane, tako i za gospodarske mehanizme. Kada je riječ o Švicarskoj, no ona već ima dobro formirane mehanizme i sudjelovanje ove zemlje u našem gospodarskom prostoru bi bilo jednostavnije rješenje za aktualne probleme. E, proširivanje jedinstvenog tržišta na Švicarsku bi išlo na korist potrošača kako u EU, tako i u Švicarskoj. To bi donijelo jeftinije proizvode, veći broj proizvoda, bolji izbor, međutim komisija poštuje želju švicaraca da trenutno još ne, bude, ne budu dijelom europskog gospodarskog prostora. Međutim, to dovodi do nekih problema kada je riječ o usklađivanju zajedničkih propisa. U nedostatku takve odluke komisija će pokušati naći rješenje unutar institucionalnog okvira i priprema se na pregovore sa Švicarskom ovom pitanju. Želi se osigurati maksimalna transparentnost, pravna sigurnost kako za potrošače, tako i za dionike na tržištu. Nadam se da ovo odgovora na vaša pitanja. Hvala vam. Hvala ako povjerenici. Dajemo riječ kolegi Švabu u ime kluba Pučana. Gospođo predsjedavača, gospođo povjerenice, već je kasno Međutim, naravno da se veselim da ste postavili pitanja vezana uz jedinstveno e, tržište i te male zemlje koje ste naveli na početku. O njima će više nešto reći moja kolegica Sanče Schmidt, e, stoga ću se ja više odmah koncentrirati na Švicarsku koju ste spomenuli na samom kraju, gospođo povjerenice. E, kolega Koferati je ukazao u svom uvodnom izlaganju da kada govorimo o pregovorima Švicarske i Europske unije da to već duže godina traje, da je tu postoje posebni interesi, da isto tako da budemo zainteresirani, da smo zainteresirani za kako se to odvija. E, spomenuli ste jedan institut institucionalni okvir za jedan mogući dogovor koji bi omogućio dakle da i Švicarska na taj način nekako uđe u ovaj europski gospodarski prostor. E, kada govorimo o tome naravno tu imamo i ovaj bilateralni sporazum dakle da danji bilateralni sporazumi samo mogu e, biti mogući samo ako Švicarska na određeni način pristane. Dakle, Bitno je jer ono što bih rado želio čuti od vas, kako je to kod ovih sporazuma u pogledu e, energetike? Dakle, da li će se, da se može odbiti dakle ili imati jedan takav sporazum vezano uz e, pristanak švicarske dakle postoji manji broj slučaja neriješenih pitanja između Europske unije i Švicarske. Da li će se tu naći neki pravni oblik koji je prihvatljiv e, i sa europske strane, tako i sa švicarske strane? Dakle, tko, bi se tu onda mogao prihvatiti kao takozvani strani suci ili vanjski suci? Hvala vam lijepa. Kolega Ertug, izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuće gospođo povjerenice, kao i Europski gospodarski prostor, koliko ja znam i onih 120 bilateralnih sporazuma koje međuvremeno imamo sa Švicarskom ukazuje na to e, koju e, privlačnost Evropska unija ipak ima za zemlje koje su izvan Evropske unije. Postoje primjeri koji pokazuju da države moraju uzeti obzir na osjećaje svojih građana, recimo Island, Norveška. Znamo da je Norveška par puta je imala, dva puta imala taj pokušaj, ali je to odbilo njihovo vlastito stanovništvo. Kod Islanda znamo da u međuvremenu nova vlada i bolja gospodarska situacija su doveli do toga da je pao interes ali isto tako imamo primjer Lichtensteina gdje uistinu e, možemo imati vrlo uspješno sudjelovanje u europskom gospodarskom prostoru. Kada govorimo o tri male državice, vidimo da je tu e, različit intenzitet u pogledu moguće integracije. Onda mislim, gospođo povjerenice, da je tu na Europskoj komisiji ono što ste vi spomenuli, onih pet opcija, da uistinu tu skoro se ipak nađe neko rješenje, možda neko individualno rješenje za te tri e, mikrodržave. Hvala vam lijepa. Hvala, kolega Bilan. Kada govorimo o europskom gospodarskom prostoru, tu se primjenjuje isto tako sloboda kretanja, sloboda kretanja robe, usluga i kapitala i isto tako omogućava na neki način primjenu akija i drugim zemljama i primjene određenih određene regulative i prestiž Evropske unije bi naravno narastao kada bi Švicarska postala e, članica tog europskog gospodarskog prostora. Interesi i od strane Andore, San Marina i Manaka. E, time bi se i proširila europska obitelj. Ja sam za širenje tržišta i tržišta, mm, struktura tržišta, pogotovo kada govorimo o kretanju e, robe i dobara. Recimo, jedan projekt s Norveškom je tu vrlo dobar e, primjer koji će nam dozvoliti dakle online javnu narudžbu svim zemljama Europske unije. Mislim da bismo trebali proširiti to područje kako bismo uključili i Tursku E, Turska, dakle već preko čitav niz godina pregovara i, ima dakle sporazum o pristupanju a sad je došlo možda vrijeme da pogledamo malo i pregledamo te sporazume kako bismo klonili sve nedostatke gospođa Sanče Schmidt Hvala lijepa gospođo predsjedavajuća, gospođo povjerenice, kolege. Europski parlament se nije bavio dakle pristupanjem malih državica Europske unije, recimo kad govorimo o tako državama kao što su Andora, San Marino i Monako, drago mi je da tijekom protekle dvije godine razgovaramo o tome i tu smo imali vrlo intenzivne razgovore kako bismo mogli vidjeti kako povezati te nezavisne male nacije sa Europskom unijom, te Male nacije istini su puno toga učinili kako bi uskladile svoje zakonodavstvo sa Europske unijom. 150 e, tisuća stanovnika je tu ukupno u pitanju, to su vrlo male državice, mikrodržave i zaboravljamo na njihove vanjsku politiku da su u stvari integralni dio europskog teritorija i mislim da tu postoje vrlo uska povezanost s njima, pogotovo kada govorimo o Andori, e, dakle kada govorimo o Pirinejima, oni su vrlo važni kao partneri i državljani tih mikrodržava opet e, ne mogu u potpunosti uživati dakle u slobodi kretanja recimo nemaju slobodu poslovnog nastana u Europskoj uniji njihovi studenti ne mogu dakle sudjelovati Erasmus programu a europski studenti opet to e, mogu, dakle imaju određene koristi kada odlaze u Andoru, San Marino i Monako. San Marino će 20.10. imati referendum o mogućem pristupanju EFTI Komisije tu napisati jedno izvješće vezano uz napredak tih pregovora. To bi trebalo učiniti što je brže moguće kako se ne bi obeshrabio entuzijazam ovih malih nacija. Pristupanje tih mikrodržava europskom gospodarskom prostoru je moguće. Inače, koja je tu alternativa? Dakle, treba imati otvorene i jednostavno i uravnoteženo suradnje koja će biti od koristi svima. Hvala vam lijepa. Gospodin Liberacki. Želio bih vam, povjerenice Malstrom, se zahvaliti na vašim odgovorima, jer oni pokazuju i spomenuli ste da imamo važeći ugovor koji treba provjeriti u određenom smislu. i sada ulazimo određeni e, rizik vezan uz određeni reciprocitet s tim zemljama. Mora tu postati određena razmjernost. E, s jedne strane imamo 500 milijuna stanovnika u Europskoj s druge strane imamo tri mikrodržavice. E, Uistinu se tu radi o velikim razlikama. ali mi želimo imati pristup tržištu tih e, zemalja i trebamo provjeriti kako, što će značiti e, njihovo pristupanje našem tržištu. Naravno da se tu neće raditi o nekakvim velikim tvornicama, no i tvornicama e, automobila, ali tu je recimo pitanje bankarstva, nadzora i slično. Dakle, moramo provjeriti da li uopće te e, države žele pristupiti europskom gospodarskom prostoru. Gospodin, gospođa Hanslik, gospođa predsjedavajuća, dame i gospodo, Inter, naše jedinstveno tržište pruža određene koristi e, državama članicama, njihovim građanima, sloboda kretanja tu, sloboda pronalaženja posla i isto tako u pogledu obrazovanja. Dakle, u bilo kojoj državi članici postoji dakle, mogućnost pronalaženja posla i to se isto odnosi na aktivnost tvrtki. Dakle, mogu širiti svoje aktivnosti i preko granica i stvaraju se nova radna mjesta što je vrlo važno. Dakle, veće tržište za Europu znači veće mogućnosti za ekonomski razvoj i zato bi trebali podržati taj koncept vezanja zemalja u sebe koje to uistinu i žele. Dakle, tu se radi o Andori, San Marino i Monako i to će biti vrlo važno što širenje će biti jedan dobar pravac za sve nas, jer tu se ukazuje na određene potencijale unutar jedinstvenog tržišta, stoga je vrlo važno da svi mi razvijemo e, dakle, bolju integraciju s tim e, državama. Europski gospodarski prostor je jedna od opcija ili mogućnosti za užu suradnju E, I bez obzira na to bi trebalo poboljšati tu suradnju, trebalo bi dakle uvesti e, dakle to zajedničko tržište i regulativu. Dakle, koji aspekti treba poboljšati kada govorimo o europskom gospodarskom prostoru? To se pitam na sve na komisiju, kada govorimo o provedbi pravila e, unutarnjeg tržišta. Jer trenutno kada se neka država pridruži e, ili u onom trenutku kad se pridruže europskom gospodarskom prostoru, oni dakle moraju poštivati i to zakonodavstvo. Dakle, provedba je isto tako vrlo e, važan element. Hvala lijepa. Karas, dame i gospodo. Prvo bih vam želio čestitati gospođe predsjedavajuće na vašem rođendanu koji je bio jučer. Nadalje, nešto što se tiče budućnosti. E, dakle, cilj je naveden upravo u članku, dakle kada govorimo o europskom gospodarskom prostoru, da dođe do jednog ravnoteženog jačanja trgovačkih odnosa između e, potpisnica ugovora kako bi se stvorio homogeni europski gospodarski prostor i ne samo za te četiri temeljne slobode kada govorimo o europskom unutarnjem tržištu, već isto tako takozvanim pratećim područjima. Postoje horizontalne odredbe za suradnju. To je po nama vrlo važno, isto tako nužno, jer mi smo već odavno prepoznali da kada govorimo o istraživanju, tehnološkom razvoju, E, i općenito obrazovanju, zapošljavanju mladih, e, poduzetništvu i slično, da e, samo zajedno možemo napredovati. Stoga ću reći, mi bi trebali ponovo izmisliti europski gospodarski prostor, jer to sve služi, dakle, jačanju tog prostora, a naše unutarnje tržište u euro su upravo oni motori blagostanja unutar Europske unije i dakle imamo uz nas ovdje i Vijeće Europe kao zgradu pored naše. Dakle, Dakle, jednostavno, svi koji traže pristupanje Europskoj uniji treba isto tako biti članice Vijeća Europe, Europskog gospodarskog prostora, manje bilateralnih sporazuma, nego bi uopće gospodarski prostor trebao biti jedna vrsta predvorja za pregovaranje e, za Vijeće Europe, a Vijeće Europe kao jedna vrsta predvorja za Europsku uniju. Tako bismo mi trebali u fazama razmišljati i onda bi uštedili čitav niz problema ima budućnost europskog gospodarskog prostora bi uistinu mogli dobro oblikovati. Hvala lijepa i posljednji govornik je kolega Bastos. Gospođo predsjedavajuća, povjerenice, kolege prije 21 godinu je e, potpisan dakle sporazum vezan uz europski gospodarski prostor. Dakle e, ideja je bila da će se isto tako naše jedinstveno tržište proširiti na Island, Lichtenstein i Norvešku, dakle da ćemo imati još bolje i još jače e, veze i stvaranje jednog prostora gdje ćemo imati potpuno slobodu kretanja koja će se temeljiti na četiri slobode kretanja koje su važeće na našem tržištu. Ako želite imati jednu ideju koliko je to bilo uspješno 2012. je vrijednost transakcija izočila 160 milijardi eura usprkos činjenice da još uvijek nije e, dovršeno dakle to unutarnje tržište Andora, San Marino i Monako su sada izrazili želju da pojačaju svoje veze sa Evropskom unije. Jedinstveno tržište će osnažiti gospodarski rast svih sudionika. To je vrlo važan faktor kada govorimo o stvaranju rasta i radnih mjesta što je nama toliko potrebno. E, dakle, provedena je procjena e, utjecaja, gospođa Malstrom ju je spomenula. Europska unija bi trebala vrednovati i odlučiti, dakle vrednovati, vidjeti Dakle, kakva je situacija s obzirom na europski gospodarski prostor, dodati one elemente koji nedostaju i trebalo bi dakle to poboljšati s obzirom na naše jedinstveno tržište i odlučiti dakle se za konzistentnu e, provedbu pogledu Andore, San Marina i Monaka. Spontano javljanje.

kolega Hvala Jednom sam kao predsjednik delegacije bio odgovoran za europski gospodarski prostor i htio bih se zahvaliti odboru na tome što e, se bavimo ovom važnom temom. Trebamo uzeti u obzir razvoj kada govorimo o jedinstvenom tržištu i isto tako prenošenje i samo provedbu i nadzor e, u pogledu zakonodavstva vezano uz to tržište. E, vezano uz Andoru, San Marino i Monako. Nedavno smo imali razliju mišljenja s njihovim veleposlanicima i koliko sam shvatio, E, razgovori još uvijek traje između tih zemalja i Europske unije i stoga je upravo europski gospodarski prostor e, vrlo važan u tom pogledu i veselim se izvješću o Švicarskoj. Imamo odličan e, dijalog dakle, sa Europskom vanjskom službom i čini mi se da i vijeće i parlament e, se manje više slažu kada govorimo o ovim širim ciljevima i zaključno mislim da ovaj novi i e, institucionalni sporazum bi nam trebao dozvoliti da ovaj parlament može isto pozitivno doprinijeti. Hvala vam lijepa. Hvala kolega Gallagher. Posljednji govornik je e, gospođa Maletić europski ekonomski prostor od one thousand nine hundred and ninety two godine kada je potpisan sporazum daje pozitivne rezultate i jaa unato velikim promjenama u zadnjih twenty godina. unija se znaajno proširila i propisi koji reguliraju europski ekonomski e, prostor su se kontinuirano mijenjali a broj im se znaajno poveavao od. two thousand and ninety two do više od six propisa danas. ovo pokazuje da je rije o vrlo fleksibilnom i snanom sustavu koji je

kako bismo završili pregovore vezano uz energiju. Dakle, mi imamo dakle, ovaj okvirni sporazum i isti to isto tako želimo upravo kroz ovaj institucionalni okvir pružiti mogućnost Švicarskoj. Kada govorimo o San Marinu, Andori i Monako, tu tražimo različite opcije unutar ovog izvješća koje ćemo objaviti za nekoliko mjeseci o kojima ćemo s vama razgovarati. Pravno gledajući kako bi oni bili dio europskog gospodarskog prostora, to mogu ili kroz članstvo Europskoj unije, a to je vrlo dugoročan cilj, ili kroz EFTU, a tu nijedna od tih malih država nije eh, postavila zahtjev Dakle, morat ćemo naći neko drugo moguće rješenje kako bi mogli ispuniti njihove želje. A što se tiče gospođe Sanchez Schmidt, ako je još tu, svjesni smo uloge vanjske politike dakle i mogućem doprinosu vezano uz te mikrodržave. Dakle, pokušat ćemo naći rješenja veđano uz onu zabrinutost koju ste vi iznijeli. I na kraju provedba zakonodavstva Europske unije je naravno nešto e, što sva zemlja, sve zemlje moraju učiniti ako žele sudjelovati na jedinstvenom tržištu. Dakle, o tome ćemo isto tako izvijestiti u izvješću koje slijedi, pa ćemo moći bolje odgovoriti na vaša pitanja i izraženu zabrinutost. E, dakle, visoka predstavnica Ashton će isto tu e, sudjelovati, pa ćemo za nekoliko mjeseci vam moći nešto više reći o tome. Hvala lijepa. Zahvaljujem gospođo predsjedaveće što ste vodili ove i čitav niz drugih rasprava tijekom popodneva. Zahvaljujem povjerenice Malstrom i svima vam zahvaljujem na ovoj raspravi, drage kolege. Sutra započinjemo u 8.30 i želim vam svima ugodan kraj večeri. Hvala lijepa.